Bon, mes chers collègues. Alors, donc nous allons euh, immédiatement aborder la proposition de règlement. Odmah ćemo prijeći na prijedlog vijeća i komisije o za uredbu o zabrani ribolova lebdećim plovućim e, mrežama, izvjestiteljica Renata Brijano. E, ovo izvješće dodijeljeno je klubu zastupnika e, socijal, i demokrata. I to na sastanku koordinatora održanom 4.9. Dakle, čućemo danas prijedlog, odnosno prije, prijedlog, eh, odnosno prezentaciju o prijedlogu uredbe. Predajem odmah riječ eh, Franku Bjađu iz komisije, a potom ću predati riječ našoj kolegici Renati Brijano, koja je izvjestiteljica. Izvolite, gospodine. Hvala, gospodine predsjedavajući. Dobro jutro svima. Ja ću vam e, kratko, ukratko predstaviti sadržaj te motiv za uvođenje ove odredbe, uredbe. Ovo je rezultat dugotrajnog procesa koji je započeo 2013. godine. Ispričavam se, ljudi su e, ulazili pa me to omelo. Dakle, ovaj prijedlog ima šest članaka. Prvi članak odnosi se na područje e, primjene, a radi se o vodama Europske unije. Drugi članak odnosi se na definiciju lebdećih plovućih mreža uzimajući obzir da sadašnja definicija je nešto što treba izmijeniti um, i to tako da se obuhvaće i druge slične mreže. Um, treći članak odnosi se na zabranu unošenja takvih mreža na brodove, zatim četiri ili pet odnose se na povlačenje određenih uredbi, a šesti članak odnose se na stupanje na snagu. Kao što sam rekao, ovo je rezultat dugotrajnog e, procesa koji je počeo od 2013. godine. E, tijekom javnih konzultacija putem interneta, gdje su uključene bile sve države, članice i dionici, e, a taj proces trajao od ožujka do rujna prošle godine. Isto tako, su obavljene dvije studije koje pokrivaju od područje od Crnog mora do Baltika. Dakle, i one su također poslužile e, za javne konzultacije. Cilj ovog e, prijedloga je zabrinutost za okoliš odnosno cilj je da se osigura okolišna kompatibilnost ovakve vrste ribolova i da se zaštite zaštićene vrste riblje vrste u Europskoj uniji. Mi smo uzeli u obzir rezultate konzultacije sa zainteresiranom javnošću i e, koristili smo pristup predustrožnosti pri e, izradi ovog e, prijedloga. Dakle, ovo je vrlo kratka prezentacija sadržaja ovog prijedloga. Da vas samo podsjetim na to da je sam proces trajao godinu dana. Temelji se na dvijema studijama i javnim konzultacijama i uzimajući u obzir ove alate, komisija je zaključila da je važno napraviti ovaj prijedlog uzimajući u obzir mjere, odnosno pristup predustrožnosti. Dakle, to je moja kratka prezentacija, a spremni smo saslušati i zastupnike i odgovoriti na njihova potencijalna pitanja. Hvala. Hvala gospodine Bjađi. Sada ću e, predati riječ našoj kolegici Brijano i nakon toga ćete se imati priliku eh, izjasniti se o ovom gorućem pitanju. Izvolite. Si, grazie presidente, grazie. Hvala vam predsjedniče, hvala i gospodinu Bjađiju na, njegovom, na njegovoj kratkoj prezentaciji. Ovo je moj prvi dosijen, tako da, eto, malo sam i nije mi baš svejedno zato što izabrali smo dosije koji zapravo nije ni malo lagan. Prije nego što gospodinu Bjađiju postavimo pitanja o svemu onome što sam slušala ovih dana i što sam istraživala o ovoj temi, htjela sam ja reći nekoliko stvari. Kao što je rekao i doktor Bjađi, Prijedlog komisije je rezultat dugotrajnog rada i rezultat e, situacije u rezultat analize e, situacije u Europskoj uniji od strane posebnih zemalja članica, posebice e, Italije i Francuske, koje su najviše govorile o zabrani upotrebe mreža koja su lebdećih plovućih mreža koje su dulje od 2 km Europska komisija je završila ovaj rad kako bi se mm, spriječile štete nastale za okoliš, kako bi se spriječili slučajni e, ulovi i slučajni, slučajevi smrtnosti zaštićenih vrsta. Drago mi je da danas imamo priliku postavljati pitanja komisiji i kolegama iz komisije i doista želim krenuti u ovu raspravu bez ikakvih prerasuda. No, htjela bih e, da preko podataka koje imamo, da produbimo naša saznanja i prikupimo eventualno nove podatke ako nešto nedostaje, kako bismo više raspravljali o e, upravo o slučajevima smrtnosti zaštićenih vrsta i slučajnih ulova takvih vrsta. No, isto tako važno je prikupiti i podatke o broju plovila te o, o učinku ove uredbe na rad naših ribara zato što krećem od pretpostavke da je okolišna održivost mora uključivati sva ta tri aspekta, socijalni aspekt, aspekt zaštite okoliša i gospodarski aspekt. Tako da ja imam neke sumnje koje, e, na kojima još moram malo više e, raditi. Isto to naravno vrijedi za situaciju u drugim zemljama koje ne poznajem, kao što poznajem Italiju. Najprije e, studija učinka predlaže četiri rješenja. Prvo rješenje je status quo i mislim da nitko od nas ne želi uopće razmišljati o toj mogućnosti. Zatim imamo prijedloge dva i tri koji se odnose na veće tehničke mjere ili kontrolne mjere ili um, određenu zabranu ribolova lebdećim plovućim mrežama te četvrtu to je potpuna zabrana ribolova lebdećim plovućim mrežama. Ako uspoređamo drugu i četvrtu opciju, vidi se da uvođenje dodatnih tehničkih mjera i kontrolnih mjerila, mjera da bi to bilo učinkovito za zaštitu okoliša i da bi pripremilo jedan stabilni i jasni te usklađeniji pravni okvir. No prigovor je da takva strateška opcija da bi povećala troškove te administrativne troškove za zemlje članice, a moramo imati i na umu da neograničeni napori neće dozvoliti neće omogućiti e, dobiti potpunu sliku aktivnosti ribolova koje se trenutačno provodete, e, njihov učinak na okoliš. Zato je nemoguće ocijeniti učinak različitih strateških opcija e, na temelju analize koja se temelji na pokazateljima. Kada govorimo o opciji 4, dakle o potpunoj zabrani, komisija planira posebne financijske mjere koje će poružiti ribarima kako bi se prilagodili novim, e, mm, situaciji. E sada, moje pitanje je, zar se ne bi e, resursi Morskog fonda mogli iskoristiti? Tu govorimo o 6,5 milijardi eura za razdoblje od 2014. do 2020. Zar se ne bi ta sredstva mogla iskoristiti za prikupljanje više sredstava? i tu najprije mislim na 520 milijuna eura koja su namijenjena za prikupljanje podataka u okviru zajedničkog režima za sve zemlje članice ili za 647 milijuna eura koji su predviđeni za direktno upravljanje od strane komisije. Osim toga, tu su uključene i savjetodavne aktivnosti, znanstveni, znanstveni savjeti. Tu me zanima što vi mislite. I još bih pitala komisiju da nam pojasni brojke i da nam objasni što podrazumijevaju pod lebdeće plovuće mreže. Mislim da e, definicija još uvijek nije potpuno jasna, a to ste isto i vi rekli, e, s obzirom na različite tehnike koje postoje u Italiji, u Francuskoj i u drugim sredozemnim zemljama. Nisu sve lebdeće plovuće mreže pod zabranom i bilo bi dobro provesti analizu lebdećih plovućih mreža imajući na umu dakle gdje se to gdje se vode ribolovne aktivnosti koliko je udaljena u obali te koje se tehnike i tehnologije koriste osim toga bilo bi zanimljivo produbiti saznanja o broju plovila te o broju ribara koje koriste, ribo, koji koriste lebdeće plovuće mreže kako bismo dobili informacije će, kakav će učinak ta potpuna zabrana imati na ribolovne djelatnosti. Te na kraju bih naglasila jedan podatak koji, je, koji me jako zainteresirao. Kaže se da ni jedno e, regionalna ribarska organizacija nije dala formalni odgovor za vrijeme javne rasprave. Zbog to i zato pitam komisiju do koje mjere se uzela u obzir regionalizacija te plani upravljanja koji su instrumenti koji se koriste e, za održivo rješavanje ovog pitanja. Hvala vam. Hvala draga kolegice na izlaganju. Sada ćemo e, krenuti u raspravu. Predajem riječ e, kolegi Valesa. Valesi. Što se tiče, e, imam jedno pitanje za predstavnike komisije. Mislim da ovaj prijedlog nije baš dobar, dobar i zapravo ne znam odakle bih počeo. Ovaj prijedlog se e, sukobljava sa reformom zajedničke ribarske politike na kojoj smo radili na proteklom sazivu. Htio bih vas podsjetiti da sa e, redefinicijom tehničkih mjera regionalizacija je trebala imati ključnu ulogu, a u ovom slučaju Europska komisija nam je predložila rješenje u kojem se zapravo koncentrira na samo jednu vrstu alata, bez obzira na lokalne ili regionalne uvjete. Još jedan od aspekta koji se protive reformi jest napad na ribolovne aktivnosti, pogotovo kad gledamo da se od 2009. Pro, provode različite vrste zabrana i u svakom slučaju mala, mali ribolov, dakle to je obalni ribolov koji se ne odvija na udaljenosti manjoj od 2,5 km od obale, je ribolov koji neće dobro proći po ovom prijedlogu. Zašto? Zato što u okviru regionalizacije ne smijemo zaboraviti regionalne uvjete. Osim toga tu su još i e, posljedice ove zabrane. To, to nam neće pomoći, to neće pomoći situacijama u e, državama, niti će pomoći rješavanju e, globalnih problema, već isključivo imati negativne posljedice na lokalne i regionalne, e, na lokalne i regionalna područja. Zatim imali smo na koji način su pogođeni poljski ribari koji su na kraju izgubili jedan dio svojih prihoda zbog toga što nisu mogli e, voditi ribolovne aktivnosti na ovaj način i koje su im donosile određene mm, prihode. Oni su morali promijeniti mreže, i morali su početi koristiti parangale, a taj ribolovni alat nije najprimjereniji za njihove potrebe. Osim toga, vidjeli smo da je problem korištenja mm, koča, i na koji način e, je to, kako je to utjecalo na e, morsku floru i faunu. A o tome se e, govori još od samog ulaska Poljske u Europsku uniju od 2004. Trebali bismo koristiti jednu jedinstvenu definiciju za povlačne mreže zato što postoje različiti ribolovni alati. Definicija koju nam daje Europska komisija se odnosi na ribolov lebdećim ili plovućim mrežama, a ovdje se govori o mrežama, upravo onako kako se one definiraju i u fondu. No, definicija ne uključuje i e, mreže, to je skočarice, onako kako se one danas koriste. Posebice ako imamo na umu ono što govori uredba 820 iz 2004. i ako imamo na umu da se moraju prestati koristiti mreže koje imaju fiksne elemente ili koje imaju određenu površinu. U definiciji se, e, definicija ne uključuje druge alate. Kad govorimo o tim e, mrežama koje su mm, blokirane na dnu, moramo vidjeti na koji način se te mreže mogu prečvrstiti imajući u obzir i klimatske uvjete, na primjer previše vjetra. Dakle, uredbi se uopće ne spominje na koji način će se riješiti ta situacija. Dakle, mreže koje su pričvršćene na samo jednu točku kako se sada, to su mreže koje se sada koriste e, od strane ribara u tom području, u Baltičkom moru. Vidjeli smo da su posljedice bile iznimno negativne za ribarstvo u toj regiji. Mislim da bi bilo jednostavnije da Europska komisija pripremi uredbu u kojoj bi u potpunosti zabranila sve mreže, a ne samo da se koncentrira na mreže koje je ovdje spomenula. Osim toga valja imati na umu i e, ribolovne alate koje se koriste u svakoj od regija i dakle uključiti to u rješenje. Hvala vam. Sada riječ ima sljedeći kolega. Hvala vam. Prijedlog komisije mi se čini malo neproporcionalnim posebice kada govorimo o uredbi koja predviđa zabranu ribolovnog alata e, dakle u roku za tri, u roku tri mjeseca. Predviđeno je da uredba stupi na snagu 1. siječnja, siječnja 2015. Tu zabranu ne prati nikakva sociogospodarska studija, što po meni bi ipak bilo bitno. Dakle, nije provedena nikakva studija, nije e, se uopće razmišljalo na koji način će se riješiti socijalni gospodarski učinci ove mjere. Morali bismo e, razmisliti i o postojanju tradicionalnih alata za ribolov koje e, poštuju okoliš, a ova zabrana kad govorimo o gospodarskim aspektima i o socijalnim aspektima te o mogućim negativnim učincima na zapošljavanje neke zemlje članice su uložile prigovor protiv ovog prijedloga i ja, sam, ja se nadam da ćemo u ovom odboru pronaći dogovor tako da ne moramo ići na ekstremne situacije. No, ako do dogovora ne dođemo, mislim da se s ovim prijedlogom ne treba nastaviti. U Španjolskoj imamo tri vrste ribolovnog alata, tradicionalnog, koji bi trebali biti izuzeti iz e, područja primjene ove uredbe. Imamo dakle, te alate u Galiciji i u Andaluziji i u pripremi izvještaja trebalo bi e, uzeti u obzir postojanje tih tradicionalnih alata te ostalih ribolovnih alata koji su održivi za okoliš u drugim dijelovima Europe. Isto tako mislim da bi trebalo razmisliti kako bi sociogospodarska dimenzija, kako bi se uključila u ovaj prijedlog i kako bi uključila potrebne odredbe koje se odnose na gospodarske i e, socijalno radne aspekte. Osim toga, trebali bismo uvesti moratorij na ovaj prijedlog dok ne budemo imali potrebne mehanizme koji će nam omogućiti da ove mjere provodimo na održivi način. Održiv način za okoliš, za socijalno, za društvo i za gospodarstvo. Dakle, ova zabrana mreža, dakle duljih od 2 e, metra i pol, i mislim da bi trebali analizirati je li do sada bilo kršenja ovakvih pravila. E, madame e, Aguilera Garcia. Gos, gospođa Aguilera Garcia, izvolite. Gracias, buenos días. Hvala vam. Dobar dan. Kako je već i kolega Blanko rekao i on je zapravo nešto spomenuo već nešto od onoga što sam ja htjela reći. No, budući da imamo ovdje predstavnika komisije i izvjestiteljicu, htjela bih reći da je ovo radikalna opcija i to eto jasno ću reći što mislim. Ovo je radikalan prijedlog komisije. Komisija je odabrala opciju broj četiri koja je najradikalnija i koju je vrlo teško provesti u okviru, e, rok, u okviru roka koji je predložen. A mislim i da donosi sa sobom neke posljedice koje se sukobljavaju sa, sa reformom zajedničke ribarstvene politike koju smo nedavno usvojili. Pratila sam rasprave e, o ovoj temi i smatram e, da je zapravo načelo kojem se komisija ovdje vodila više gospodarsko nego znanstveno. Jedan od prijedloga koje je iznijela izvjestiteljica, ja se slažem, voljela bih da komisija procijeni E, gubitak u smislu broja, plovila, imamo ih sada 840, već da se procijeni i e, mogući gubitak radnih mjesta do, kojeg bi mogla dovesti ovaj prijedlog. Tako da ono što nedostaje u e, procjeni utjecaja je dakle znanstveni temelj, Smatram da je tu odluka donešena više sljedeći gospodarske principe, što je zapravo i jednostavnije, ali mislim da prijedlog nije primjeren. I kao što je rekao gospodin Blanko, u Španjolskoj bi ribari, lokalni ribari bili znatno pogođeni. Jer kao što je i on rekao, eh, naši ribari u Galiciji i u Andaluziji koriste ovakve ribolovne alate. E, tako da smatram da ova četvrta opcija koja je previše radikalna nije primjerena. Mislim da nedostaje e, izvještaj o procjeni utjecaja i posebice nedostaje procjena e, potencijalnog gubitka radnih mjesta što bi mogla što bi mogao izazvati ovaj prijedlog. Imamo još dva prijedloga, to je dvije opcije, druga i treća, tehničke mjere ili kontrolne mjere. Mislim da nisu e, dovele do cilja, tako da mislim da i to nije primjereno. I mislim da bismo trebali e, razmišljati mm, prije nego što, dobro razmisliti prije nego što usvojimo mjeru koja će znatno pogoditi određene teritorije. Hvala, gospodin Milan Man. Hvala vam. Ja isto mislim da ovo nije e, dobar prijedlog. Komisija kaže da gospodarski učinci ovog prijedloga da bi dakle, gospodarski učinci bili i relevantni na naše ribolovne aktivnosti. Ja dolazim iz Galicije i tamo danas imamo 435 plovila koje koriste e, jednu vrstu e, alata koji je sličan dakle, ribolovim lebdećim e, mrežama. I tim se mrežama najviše love sardine. 2013. Dakle, najveći broj sardina je uhvaćen upravo takvim mrežama. U Galiciji i u Malagi, kao što je rekla kolegica, jubari bi bili strašno pogođeni ovom mjerom. Dakle, govorimo, e, htio bih reći da, je, da su ovakve mreže potpuno regulirani u uh, e, Galiciji. Galiciji imamo ovdje uredbu u kojoj je to e, regulirano. Podliježe vrlo strogim pravilima što se tiče svojstva, režima u kojima se mogu loviti te ribe. Riječ je o vrsti ribolova koji se na taj način provodi već na stotine godina i ako budete pročitali bilo kakav udžbenik o povijesti Galicije, zasigurno će biti spomenuta važnost sardine i važnost e, ribolova ovakvim mrežima. I moguće je da se problem više koncentrira na velike na velika plovila i veliki ribolov, ali mislim da ovakva zabrana stvarno ne bi trebala se koncentrirati na male na mala ribarska plovila. jer bojim se da će doći i e, do problema u e, provedbi ovakvih e, uredbi ako imamo ovakve apsolutne zabrane. I zbog toga pozivam komisiju da ponovno razmisli o ovom prijedlogu, da uzme u obzir načelo proporcionalnosti, mm, to je rekao i kolega Blanko, da je važno poštovati to načelo. U Galiciji ne možemo prihvatiti ovakve radikalne solucije. I osim toga, i još ću to ponoviti, važno je provesti procjenu utjecaja. I to dobru. Tako da molim komisiju da ponovno razmetri svoj e, prijedlog. Uz pomoć izvjestiteljice ćemo mi dati odgovor koji mi smatramo da bi bio e, prikladan. I naravno smatram da ribolovni alati koji se tradicionalno koriste u Galiciji da moraju biti izuzeti iz ovakvih propisa. Hvala Pako. Predem riječ Izabel. Zahvaljujem izvjestiteljici i komisiji na vašim objašnjenjima. Dakle, mislim da je dobra zamisao da o ovom svemu raspravimo, jer nam je to doista razlog za zabrinutost. Dakle, postoji nedostatak podataka a komisija i sama kaže da je teško dobiti pravi pregled trenutne, trenutnih aktivnosti ribolovnih i naravno utjecaja na okoliš. Jasno je i mi zeleni želimo se pobrinuti da zaštitimo određene vrste. Načini se da komisija stvari analizira tako da ako odustanemo od lebdećih plovućih mreža i mreža stajačica, što će učiniti ribari? Hoće li upotrebiti neku, neke druge alate i kakav će dakle to imati utjecaj? I to je važno za razmotriti. Dakle, lebdeće plovuće mreže uvijek su e, gore rješenje od mreža koje su pričvršene za dno ako govorimo o prijetnji koja se nanosi e, morskim pticama i sisavcima. Dakle, moramo upotrebiti najprihvatljivije tehnike u ribolovu za zaštitu okoliša. Dakle, primjerica u industriji je to jasno da ako imate bolju tehnologiju koja ne šteti okoliš, da je to ono što ćete upotrebiti. I to je isto načelo koje moramo upotrebiti mi e, u ribolovu. Dakle, ukoliko postoji bolja metoda, moramo je upotrebiti. I to smatram da nije uvijek slučaj diljem Europske unije. Naime, postoje zemljopisne regionalne razlike, govoreći o tome što je bolje prilagođeno pojedinoj regiji. I to je potrebno uzeti u obzir. I mislim da bi bilo dobro da komisija pogleda samu definiciju lebdećih plovućih mreža. Dakle, možemo imati situaciju gdje je moguće varati i na neki način povezati zajedno kraće lebdeće mreže i potrebno je imati odgovarajuću definiciju kojom ćemo obuhvatiti ono što želimo obuhvatiti kako bismo se mogli boriti protiv ovakvih prevara. I konačno voljela bih nešto više čuti od komisije o tome koji oblik štete zapravo želimo spriječiti. Gdje su zapravo problemi? Dakle, možda postoji e, neko najbolje treće rješenje. A mi moramo potrebiti sve moguće mjere za nadzor i praćenje. To je također važno. No, radojem se unaprijed suradnji sa izvjestiteljicom i nemam nijakvih fiksnih mišljenja za sada o tome. Gospođa Tomašić ima riječ. Hvala lijepa. Pozdrav svima. Ovo mi je prvi puta u odboru za ribarstvo. dolazim iz Hrvatske. Hrvatska obala je jako razvedena i jako puno obitelji u Hrvatskoj živi od ribarstva, tako da mi je ovo jako važno i jako zanimljivo. Želim također istaknuti da će mi biti zadovoljstvo surađivati sa izvjestiteljem i ostalim izvjestiteljima u sjeni na ovom važnom izvješću imat ćemo priliku skupa raditi na još jednom u nizu manjkavih propisa europske unije. ribolov lebdećim mrežama u zakonodavnim okvirima europske unije loše konstruiran i propis je jednostavno i lako zaobići a jedan od načina je bio da se neke zemlje članice jednostavno preimenuju loveće mreže u neko drugo ime a koristile su ih na isti stari način. hvala Merci, cher collègue. Hvala, draga kolegice. Gospodin Fonte. La parole. Vi ste tražili riječ. Si, grazie, presidente. Hvala vam, predsjedavajući. Da, iza mene je ovo prvi dosje u odboru za ribarstvo, bit ću izvjestitelj u Sjeni, ali istovremeno sam izvjestitelj za mišljenje koje, koje je zatražio odbor Envi. Moram reći da me jako zanima ova rasprava, zato što želim čuti različite stavove kolega. Kako bih e, definirao to mišljenje. Moram reći da još na tome radim. I mislim da je stav Europske e, komisije bio zapravo vrlo jasan, još i prije nego što smo čuli ovu prezentaciju. I zahvaljujem predstavniku komisije no već iz dosijeja i iz priloga je bilo vrlo jasno koji je stav komisije. Ja sam malo, mm, moji su stavovi oko ovog dosijeja malo podijeljeni. Dolazim iz pomorskog sektora, radio sam 15 godina na očuvanju pomorskog okoliša, tako da prvi puta kada sam pročitao naslov ovog dosijeja, bio sam zadovoljan tom odlukom zato što već 20 godina slušam o štetama koje lebdeće plovuće mreže e, koje takve mreže imaju na neke vrste i posebice zaštićene vrste, tako da sam zapravo pozdravio sastavljanje ovog e, prijedloga. No rekao sam da imam podijeljeno mišljenje. Zašto? Zato što drugi dio mene je onaj politički, tehnički e, i kada sam čitao ovaj prijedlog moram reći da sam ga u nekim aspektima smatrao nedovoljno dobrim. Tako da ovdje se zapravo kaže da budući da dugi niz godina nismo uspjeli intervenirati na neke vrste nezakonitog ribolova i tu mislim poneprije na Italiju koja je bila i e, dakle pod jednom e, postupkom kršenja propisa, to se riješilo, no to je se dogodilo i budući da e, ribari uvijek pronađu način da zaobiđu propise, onda ćemo najradije zabraniti upotrebu svih vrsta lebdećih plovućih mreža i na taj način riješiti problem. No, već je velik broj kolega spomenuo da ovakva vrsta zabrane ide protiv e, jednog od načela e, plana ribarstva, a to je regionalizacija, zato što ovakvom zabranom ćemo potpuno pokriti evropska mora i ne razmišljati o e, lokalnim realnostima. Pročitao sam i četiri, četiri e, tehničke točke dosjea, četiri opcije. Meni bi se najviše zapravo svidjel prijedlog broj tri. i teško mi je prihvatiti teško mi je Mm, prihvatiti da komisija kaže da u ovom trenutku nemamo informacije kojima bismo mogli e, definirati koje su aktivnosti najštetnije i zbog toga bi trebalo nastaviti s istraživanjem u tom području. Ovakvu izjavu je vrlo teško prihvatiti. Zašto? Zato što je zadatak komisije da prikupi takve podatke i da onda na temelju tih prikupljenih podataka donesemo odluku. Ne možemo reći, budući da nemamo podatke, jedno ćemo, jednostavno ćemo prihvatiti najjednostavnije rješenje. Imao sam nekoliko pitanja za predstavnika komisije, no mislim da je velik broj kolega pokrio ta pitanja, posebice kolegica Brijano. No jedno pitanje imam, ipak imam. Ovaj je prijedlog pokrenut s ciljem zaštite okoliša i s ciljem promoviranja održivog ribarstva. Predstavnik komisije je u svojoj prezentaciji rekao da ovo nije uredba kojom se želi zabraniti ribolov lebdećim plovućim mrežama na sredozemlju, već u svim morima. Budući da prvi puta na sastanku smo čuli da E, ipak postižemo neke uspjehe u određenim morima Europske unije, a sredozemlje se još uvijek suočava sa prekomjernim ribolovom i samim time prekomjernim e, štetama u smislu zaštite okoliša, a ovaj prijedlog, eto, nije usmjeren samo na Mediteran. I sada mene zanima, bilo, bi li bilo moguće da zabrana ribolova lebdećim plovućim mrežama e, ne uključi sva europska mora, nego se koncentrira isključivo na sredozemlje? Hvala, dragi kolega. Gospođa Rijada sada ima riječ. Mislim da se svi slažemo oko toga da nas e, sve zabrinjava učinak na okolaš i održivost ribarstva. Međutim, zabrinjava e, to što se zabrana ovakvih mreža smatra relevantnim na e, regionalnoj i podregionalnoj razini. To je nešto što je jako bitno za Irsku ima sam, ne samo e, ekonomski, već i kulturni i socijalni e, učinak. E, ribari, ribare na taj način već godinama, stotinama godina, sada im se to brani. I ovo je još jedna uredba koja će predstavljati, koja će zabiti posljednji čavo u lijes irskih ribara. Vjerujem i da je takva situacija u drugim zemljama. Mislim da je potrebno više znanstvenih podataka o učinku i eh, htjela bih reći nešto što se odnosi na eh, to što je govorila gospođa eh, Brijano, Dakle, nije provedena dubinska analiza, tako da se u potpunosti slažem s onim što je do sada o tome već bilo rečeno. Puno hvala. Gospodin Ashton, vaš kolega. Hvala gospodine predsjedniče. Ja, predsjedniče, samo sam htio naglasiti nekoliko načela. Prvo, predstavnik komisije je rekao da ste da su se odlučili za mjeru za pristup predustrožnosti kao ključno ključni pristup i mislim da regionalni pristup je uključen kako bi omogućio da zajednička ribarstvena politika se odmakne od pristupa od prošlosti gdje su se sve mjere primjerivale na isti način na sve e, čime se ne ostvaruju njezini ciljevi i došlo je samo do gubitka povjerenja, ako ga je uopće bilo, u e, europsku politiku upravljanja ribarstvom. Još jedan ključni e, princip o kojem smo razgovarali i je to da se zapravo potiču aktivnosti malih razmjera. Jer je učinak na okoliš manji i ne putuje se daleko od obale. A to je nešto što se zalagao e, parlament, a komisija to nije uzela u obzir. Danas smo čuli nešto i o socijalnim i ekonomskim učincima i nadam se da ćete napraviti izvješće koje uzima u obzir različite vrste ribarstva. Mislim da je niz kolega rekao da im se više sviđa opcija 3. I ja mislim da je ta treća opcija bliža nama, ali ne omogućuje na neki način uvažavanje regionalnih specifičnosti pojedinih država e, članica, specifičnost upravljanja ribarstvom u pojedinim e, državama članicama u s ciljem sprječavanja negativnih e, učinaka. Žao, izvolite. Nós eh, testemunhamos ao longo das últimas décadas Tijekom proteklih desetljeća smo primijetili koje su to katastrofalne posljedice centralizirane ribarstvene politike definirane e, u Briselu, udaljene od e, stvarnosti i putem ovih smjernica koje se ne primjenjuju, koje ne uvažavaju situaciju na lokalnoj razini i zapravo e, ne postižu željeni učinak. Čini se da postoji veliki konsenzus da se stvari izmjene. O tome smo puno govorili i puno ljudi govorilo o centralizaciji. Međutim, u praksi se i dalje koristi isti pristup toj politici, centralizirani pristup, a mi smo se uvijek protivili takvoj zajedničkoj e, ribarstvenoj politici. Čini se da neki žele da se zapravo ništa ne promijeni i ovo je upravo primjer toga. Time se ništa neće promijeniti. ovim prijedlogom se ništa ne mijenja, sve ostaje kako jest. E, potrebno je razumjeti e, norme i karakteristike koje su različite i to je karakteristično za e, ribolov u Europi. Ja govorim o Portugalu. Ovakvih, dakle, Um, brodova u Portugalu ima tek 99, međutim oni uh, ovise o tome. U Portugalu nema novih um, dozvola, odnosno povlastica. I postoji nacionalno zakonodavstvo koje definira um, uvjete korištenja. Dakle, maksimalna dužina uh, je 100 metara, visina 10 metara i e, udaljenost manja od jedne milje od obale. I zapravo, tko može reći da to nacionalno zakonodavstvo koje imamo nema smisla? Tko vrši tu evaluaciju? Prema portugalskim vlastima nema informacija o e, utjecaju takvih mreža na vrste koje spominjete u prijedlogu. Dakle, kako možete govoriti o takvim stvarima, a one su proturječne mišljenju portugalskih vlasti? Dakle, Portugalski državni institut, pomorski institut drži da u ovim slučajevima nema nema negativnih interakcija. Imate li vi možda nekakve suprotne informacije? Recite nam koji su vam izvori, objasnite nam odakle dolaze vaše informacije. Kao što su kolege već rekle i mi mislimo da prijedlog nije baš najsretniji jer ne uzima u obzir stvarnu situaciju na terenu, a situacija se razlikuje od zemlje do zemlje, odnosno od regije do regije. I mm, zapravo se vašim prijedlogom ne uzimaju u obzir e, socioekonomski učinci o kojima smo govorili. Govorili smo i o učinku na okoliš. Čini se da vaša ocjena nije dostatna, odnosno ima dosta rupa. Hvala. Antonio. Obrigado. Eu tenho estado a ouvir com Slušao sam pozorno različite, različite izlaganja, odnosno mišljenja i ono što me iznenadilo je da zapravo postoji jednoglasno mišljenje da se odbije prijedlog komisije. Činjenice, ekonomske činjenice E, socijaln, odnosno činjenice o socijalnom učinku e, nisu utemeljene. Kad bih ja, dakle ako ja moram e, donijeti odluku o nečemu, ja moram odvagati razloge za i za, razloge protiv te odluke. Ako postoje određene prednosti, to treba uzeti u obzir i obratno. Svi smo rekli da mreže te koristimo već stoljećima, a iskreno govoreći, postoji niz stvari koje radimo već stoljećima, čak i tisutljećima, ali smo prestali ili djelomično prestali. Treba vidjeti koji su to sve bitni elementi koji trebaju predstavljati temelj naše odluke. I mm, postoje trenuci kada trebamo preuzeti odgovornost za budućnost. Dakle, treba braniti interese ribara da oni ne izgube resurse od kojih žive. A istovremeno e, trebamo omogućiti i e, ribarima u budućnosti da imaju što loviti. more i morski resursi ne pripadaju samo nama, već i budućim generacijama i trebamo ih sačuvati. Nažalost, komisija nam nije dala dovoljno materijala da bismo razmislili i mogli odlučiti jesmo li za ili protiv prijedloga. Dakle, ja bih zatražio od komisije da nam date potrebne informacije. Dakle, zanimaju me ti negativni učinci. Koji su to negativni učinci? Zašto se komisija odlučila za tako drastičan zakonski potez? Kod nas ima puno E, ribara koji žive od toga posla i postavlja se pitanje je li bolje promijeniti određene prakse i sačuvati morske resurse i okoliš ili smo se odlučili za taj potez zato što je najpraktičniji i, i jer je tako najjednostavnije. E, puno hvala dragi kolega. E, mislim da je komisija dobila puno pitanja i mi zastupnici postavljamo jako puno pitanja o ovom izvješću. Dakle, gospodine Bjađi, e, imate li možda neke odgovore koje biste nam već sada mogli dati? Dobili ste puno pitanja, ali kao što vidite, radi se o temi koja je, kao što sam već malo prije rekao, goruća tema. Da, primili smo, smo na znanje sve ove komentare i stajališta uvaženih zastupnika. Ovo je početak jednog procesa javnog i komisija naravno u potpunosti posvećena e, tome da razmotri sve ove elemente, da sasluša e, dodatne glasove, stavove zastupnika, isto tako da olakša i produbi tehnički temelj ovog prijedloga. nekoliko stvari bih naglazio. E, prijedlog se temelji na pristupu e, koji je e, oprezan. E, naravno, moramo se upoznati sa studijama uticaja i pokazati ih svim zastupnicima, ali ovaj pristup ne znači da imamo 100% podataka na raspolaganju. I istovremeno važno je podsjetiti se da za lebdeće ploviće mreže već postoji obveza za prikupljanje podataka. Većina zemalja koji ih koriste nisu uopće prikupljali podatke, dakle nemamo nikakve podatke o takvom obliku ribolova. Dakle, razina sudjelovanja ovdje je vrlo niska, inače bi države članice prikupile te podatke. Ukoliko to nisu učinile, e, to znači da je razmjerna važnost ovakvog oblika ribolova relativno niska. E, nadalje pokazali smo u svojoj studiji protiv utjecaja prikazati točno koliko, e, koliki utjecaj ona ima. Postoje drugi elementi reforme i druga temeljna načela koja su važna za zajedničku ribarstvenu politiku, uključujući upravo to, tu nužnost e, upotrebe pristupa predostrožnosti. Još svega nekoliko elementa bih spomenuo. E, što se tiče definicije, definicija je više manje jednaka postojećoj, radi se samo nekim kozmetičkim podešenjima, samo kako bi i jasnije poslao državama članicama kako provesti postojeće definicije lebdećih plovućih mreža, a postoji novi dio koji pokušava u odredbe uključiti e, e, tramel, driftnet, odnosno taj oblik lebdećih plovućih mreža koje su trostruke mreže. Nadalje bit će još vremena raspraviti u dolazećim tjednima sve ove elemente koje smo vam sada prikazali. Hvala. Euh, le rapporteur Renata, tu veux dire quelques mots pour, euh, pour terminer Da li bi izvjestiteljica željela uzeti riječ za kraj? Hvala predsjedniče, hvala i doktoru Bjančiju, hvala i svim ostalim kolegama na komentarima jer su mi pomogli da si malo pojasnim ideje. Kao što sam rekla, ovo je vrlo složen e, dokument i moramo donijeti odluku koja će s jedne strane štititi okoliš, što nam je svima važno, ali s druge strane i da zaštiti radna mjesta i da zaštiti naše tradicionalne e, tehnike ribolova. Dakle, to nije, tu valja poštovati ne samo načelo predostrožnosti, već i načelo regionalizacije. To ste svi spomenuli. Tako da predlažem otvoren način rada. Htjela bih čuti sve vaše komentare prije nego što budem pripremila svoj izvještaj. I stoga pozivam sve kolege da mi se jave. Tu sam, na raspolaganju sam i za sastanke. Ako komisija može prikupiti više podataka i staviti nam ih na raspolaganje kako bismo imali dovoljno podataka i mogli donijeti informiraniju odluku. Bili bismo vrlo zahvalni komisiji. Što se tiče rokova, moram obavijestiti kolege da je, su rokovi sljedeći. 16. listopada imat ćemo razmjenu mišljenja u okviru odbora. 3. prosinca ćemo predstaviti izvještaj, to jest ja ću predstaviti izvještaj, a 5. E, prosinac je rok za podnošenje za amandmana. 21. 22. siječnja bismo trebali glasati u odboru e, za ribarstvo, a Glasanje o izvještaju je predviđeno za e, mini plenarnu u veljači. No, naravno, vidjet ćemo kako ćemo napredovati. U međuvremenu bi nam trebalo stići i mišljenja odbora Envi, s nama je tu predstavnik odbora Envi, tako da i to ćemo mišljenje uzeti u obzir. Nadam se da ćemo zajedno doći do rješenja s kojim ćemo svi biti zadovoljni zato što e, svi se ovdje smatramo vrlo odgovornima i zbog toga smatram, to jest nadam se da ćemo uspjeti pronaći zajedničko e, rješenje. Hvala vam. Merci Renata. Donc... Hvala Renata. Dakle, um, 16.10. E, to je važan datum. 3. do četvrti 12. predstavljanje izvješća, 15. 12. rok za podnošenje amandmana, 22. prvi komisija, a zatim u veljači svoj dio posla obavlja vijeće. Hvala svima na obavljenom poslu i prelazimo odmah na sljedeću točku dnevnog reda, a radi se o odredbama za ribolov u području sporazuma o e, općoj komisiji za e, ribarstvo sredozemlja. Ovo izvješće je dodijeljeno EPP-u e 4.9. ove godine. Gabriel Mato je izvjestitelj. Danas ćemo čuti predstavljanje prijedloga te uredbe od strane e, komisije, a nakon toga će nam Gabriela Mato predstaviti svoj projekt. Komisija sada ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče. bit ću kratak kako bih ostavio e, prostora za pitanja koja će možda postupiti zastupnici. Kao što ste rekli, e, ovaj prijedlog želi promijeniti prethodnu uredbu koja je e, usvojena 2011. godine čiji je cilj bio da se prenesu odredbe e, u području za ribolu u području sporazuma o GFCM-u. Od 2010. godine donesen je, doneseno je puno odluka od strane te komisije i to pod podkroviteljstvom e, e, FAO-a. A ta komisija pod okriljem FAO-a zapravo donosi odluke u pogledu e, upravljanja ribarstvom. Čekali smo do ove godine da bismo predložili izmjene ove uredbe iz više razloga. Prije svega, zato što od 2011. godine e, počeo je proces reforme, čiji je cilj na neki način pojednostavljivanje metoda rada e, ove organizacije, a osim toga imamo mandat u skladu sa promjenama vezanima uz upravljanje ribarstvom i u skladu e, s novom uredbom koja je usvojena 2013. godine. Drugi razlog zbog kojeg smo čekali je to što postoje određene odluke vezane uz ribarstvo koje su donesene 2012., 13. i 14. godine od strane e, ove opće komisije. Mi smo htjeli osigurati koherentnost u toj našoj novoj uredbi kako bismo povećali transparentnost. I treći razlog za čekanje je to što smo puno kao Europska unija inzistirali na tome da se poštuju odluke koje donosi ova opća komisija. Kao što znate, glavni problem Mediterana nije toliko e, broj donesenih odluka, već često se radi o problematičnoj implementaciji tih odluka na e, razini država i e, subjekata. Radi se i o državama, ugovornim e, strankama opće komisije, to su neke od njih, dakle su i države e, članice Europske unije, a to su isto tako i države na e, Mediteranu, druge države na Mediteranu i na Crnom moru. Dakle, ove odredbe imaju za cilj preuzeti odluke vezane E, uz gospodaranje e, pelagičkim ribljim e, fondom na Mediteranu koje je donijela ova opća komisija. Sektor je proveo analizu, konzultirali smo medak koji je u prošlosti iznjedrio nekoliko prijedloga za izmjene i htjeli smo u uredbu unijeti odredbe, odnosno odluke koje E, se temelje na pristupu zaštite ekosustava i htjeli smo zaštititi e, morske sisavce i e, morske ptice, dakle koje su obuhvaćene tim odlukama. 2013. godine opća komisija je prvi puta donio odluke koje se odnose na e, morske sisavce i to je jako važno zato što se osigurava dugoročna održivost e, tih e, pomorski, morskih resursa. Radi se o prijedlogu koji ima za cilj uspostaviti jasnija pravila i to u ovom kontekstu kojem se bavimo. U tom smislu jako je bitno da nacionalne vlasti, ali isto tako i subjekti razumiju na koji način trebaju primijeniti te e, preporuke. Dakle, ovo je način da se uspostavi veća transparentnost. Hvala. Hvala predsjedniče, hvala Donatela. Ovo što komisija nudi jest da se pokuša reformirati prethodna e, uredba te da se prenosu preporuke Opće komisije za ribarstvo sredozemlja u uredbu 1343. Mislim da... No to nije sve. Komisija i želi da se preporuke Opće komisije za ribarstvo prenesu u tu uredbu. Zašto? Zato što još jednom komisija ide korak e, dalje od onoga što kažu e, preporuke Opće komisije za ribarstvo sredozemlja. Mislim da je jasno niste nam puno govorili o određenim aspektima poput održivog iskorištavanja i zaštite crvenog koralja jer to su vrlo jasni aspekti i komisija ide mnogo dalje od onoga što daje od preporuka opće komisije. I ne samo to, nego se to pokušava delegirati, e, regulirati kroz e, provedbene i delegirajuće akte koji opće nemaju smisla. U slučaju e, koralja, dakle na dubini do 50 metara, komisija kaže da postoje planovi i da ako zemlje članice imaju svoje planove, onda ih trebaju poštivati i da zapravo komisija ne treba to početi regulirati, a posebice ne putem delegirajućih akata. No ima još jako puno drugih tema i ja bih eh, htio da mi to pojasnite, mislim da imamo danas dosta vremena. Pogotovo u slučaju Crnog mora, eh, već su, tu su već bile uključene eh, preporuke u vezi sa crvenog koralja. Mislim da svi članci koji se odnose na crveni koralj i koji zapravo se odnose na prenošenje preporuka, mislim da svi ti članci zapravo idu mnogo dalje. Isto, ta, isto vrijedi i za upotrebu podvodnih vozila s upravljanjem na daljinu. Mislim da komisija u svim tim člancima ide mnogo dalje od preporuka Opće komisije za ribarstvo na sredozemlju. I još jedna stvar. Kad govorimo o e, mjere za male pelagijske vrste, e, uključujući zapravo zaštitu malih e, morskih pasa i riž, raži, mislim da je vrlo jasno što tu želimo postići i sa omnibus uredbom koja postoji, a i sa zajedničkom ribarskom politikom. Mislim da prijedlog komisije zapravo e, je u sukobu sa onime što je već definirano. Govorimo o dakle čitavom e, dakle o pravu da se drži na plovilu čitav niz vrsta ili o pravu na iskrcaj određenih vrsta ili kad govorimo o mrežama plivaricama za sardine ili o kočaricama mislim da Ovdje sada govorim o izmjenama u vezi sa preporukama, a uopće ne ulazim u ocjenu tih prijedloga. Kad govorimo o malim pelagijskim vrstama u stavku 2, dakle, ako se to dakle, radi 20 e, dana u mjesecu ili 5 dana u tjednu, e, komisija govori o 20 e, dana u mjesecu, je li to isto? Ne. I u nekim aspektima to može biti čak i pozitivno no ono što bih ja htio je čuti malo više objašnjenje o, u pet stavaka u ovom prijedlogu zašto se to radi na ovaj način. I kad govorimo o obvezi držanja očevidnika, kad govorimo da na plovilu kapetani, zapovjednici plovila moraju imati očevidnika, mislim to nije stvarnost. Ovdje govorimo o vrlo malim plovilima i zapravo ta plovila nemaju nikakve obveze da na, na plovilu imaju e, očevidnik. Ovdje ne govorimo o ribolovnim plovilima u tom smislu ovako kako to definira ovaj prijedlog. I prije nego što uđemo dalj, u dalje detalje, htio bih čuti malo pojašnjenja o ovim pitanjima. Zašto, komis, zašto je komisija odlučila otići korak dalje od preporuka Opće komisije za ribarstvo? Zašto smatraju da trebaju, uh, da trebaju ići kroz delegirane akte kada to nije potrebno? I uh, na kraju uh, sukob u temi odbacivanja ulova. Hvala vam. Merci, euh, Gabriel. Hvala, Gabriel. Predem riječ kolegama. Prvo gospođi Tomašić. Hvala lijepa. opća komisija za ribarstvo sredozemlja predlaže niz odredbi koje bi trebale promicati razvoj, očuvanje i racionalno upravljanje morskih resursa, no koja se odnosi na mjere za ribolov mali pelagičkih stokova u Jadranskom moru da je vrlo loša. Umjesto da se radi na promicanju i razvitku malih ribara ove mjere će ih limitirati. pelagične stokove se treba zaštititi borbom protiv nezakonitog ribarenja a ne limitiranjem postojećeg. znači da zaštititi riblji fond ali i omogućiti pristojan život malim ribarima i njihovim obiteljima jer na jadranskom moru pogotovo sa hrvatske strane ninety posto ribara se bavi pelagičnim ribarstvom ili love pelagične ribe. Merci, madame tomašić Hvala, gospođo Tomašić. E, Izabela. Hvala lijepo. Ovo je bilo svakako zanimljivo za čuti. Osobito kada se govori o iskorištavanju crvenih koralja. I donekle me iznenadilo što zapravo nismo regulirali ovako nešto već u prošlosti. E, smatram da je svakako nužno regulirati iskorištavanje crvenog koralja, nešto se mora poduzeti u vezi s time, no ne dijelim zabrinutost izvjestitelja što se tiče toga kako bi ovo utjecalo na mogućnosti države članice da usvajaju svoju vlastitu regulativu. Mislim da članak 16 e, se mora baviti mogućim izuzećima, a zabrana iskorištavanja crvenog koralja ispred 50 metara jedna stvar, ali postoji mogućnost velikog broja izuzeća od toga. I ukoliko postoji nacionalni plan upravljanja, ukoliko postoji dovoljno provedenih studija i znanstvena procjena, eh, u tom slučaju eh, me brine, više me brine mogućnost velikog broja izuzeća koji bi bili mogući. I pitam se da li komisija zna zbog čega je zabranjena samo eksploatacija crvenog koralja ispod 50 metara. Hvala. Hvala, nema drugih javljanja za riječ, pa ću predati ponovno riječ gospodinu Donateli. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala svim govornicima zastupnicima odbora na postavljenim pitanjima i iznesenim komentarima. Ne želim ulaziti u detaljnu raspravu, ali usredotočit ću se na dva ili tri pitanja, odnosno teme, nadajući se da ću pojasniti neke stvari. Prvo, kad je riječ o općem cilju, Komisija se u potpunosti slaže sa zabrinutošću izraženom ovdje. Mi ovdje govorimo o preuzimanju pravila usvojenima na međunarodnom nivou i činilo nam se da je najbolji način da ih se pojasni i da, da ih se učini transparentnima na razini Europske unije. ponekad se tijekom preuzimanja radi o jednom tehničkom postupku gdje je bitno sastaviti dakle određeni tekst. U najbolji mogući tekst za provedbu preporuka i dakle pojašnjavanje e, preporuka koje treba provesti u djelo je zadatak e, institucija parlamenta, vijeća i komisije. Ovo je prva etapa čiji je cilj da dođemo do teksta e, koji bi bio najbolji. Dakle, to je prijedlog o kojem raspravljamo, koje ćemo i dalje raspravljati kako bismo unaprijediti ono što je moguće unaprijediti. Dakle, komisija se slaže sa um, zabrinutošću koja je ovdje iznesena. Kad je riječ o podjeli zadataka između komisije i država članica i naravno parlamenta kada je to potrebno u, definiciju, u definiciji delegiranih akata i provedbenih akata je također e, predmet rasprava ovdje i u vijeću. Kad je riječ o dojmu da je komisija na neki način napravila korak dalje, da je udaljena od e, odluka opće komisije, e, to je možda pitanje na neki način zapravo teksta, sastavljanja teksta. I kad je riječ o raspravi koja će uslijediti, vidjet ćemo na koji način možemo unaprijediti tekst. I na kraju, htio bih nešto reći o crvenim koraljima. To je odličan primjer toga koliko je ovaj zadatak težak. Rasprava u okviru opće komisije o načinima e, upravljanja e, vađenjem koralja je bila jedna e, dugačka stručna rasprava i nije završena. Dakle, radi se o preuzimanju nečega što je, o čemu je, što je već odlučeno, ali su tu bitni principi. Dakle, ako nešto želimo zakonski promijeniti, to je zato da bismo imali okvir koji će nam omogućiti e, usvajanje odluka koje će vjerojatno opća komisija u budućnosti e, donositi. Uključujući i e, ribolov na dubini veće od 50 e, metara. I mi pokušavamo naći najbolji zajednički nazivnik, ne nužno najmanji ili najveći i pokušavamo e, doći do konsenzusa. I nadamo se da ćemo dalje surađivati kako bismo došli do najboljeg e, rješenja. Naravno e, u okviru vijeća i parlamenta nadam se da, ja sam svjestan da je moj odgovor djelomičan, e, znam da nije jako detaljan, ali nadam se da, će, da sam ipak neke stvari razjasnio. Hvala, predajem riječ Gabrielu Matovu. Hvala, evo samo kratko da zahvalim gospodinu Donatela. Da, naravno ovo nije copy-paste teksta, no prihvaćam ponudu da o ovome razgovaramo i da pokušamo pripremiti tekst zajedno. Jer ja se slažem i ono što je rekla Izabela, možda je dobra njezina ideja, zašto se ne bi mm, zabranilo dakle, e, više od 50 metara. No, tu je još jedna stvar koja se razlikuje od ovoga o čemu razgovaramo. A to je dakle usvojiti preporuke, ne raspravljati o njima. E, preporuke Opće komisije za ribarstvo su jedne, i te se preporuke ne slažu s onim što trenutačno nudi komisija. No, još uvijek je sve u zraku, e, radit ćemo još na tome, razgovarat ćemo o tome i siguran sam da ćemo doći do rješenja ko, s kojim ćemo se svi slagati. Hvala vam. Hvala, Gabriel. Kad riječ o ovom izvješću, 16.10. bit će raspravom prijedlogu. E, 6. ili 7. 11. predstavljanje izvješća, 10. 11. rok za predaju amandmana, 3. E, ili 4. 12. glasanje na komisiji i poslije glasovanje e, na plenarnoj e, u siječnju 2015. godine. To je to. Hvala dragi kolege. Prelazimo sada na prijedlog o odluci vijeća koja se odnosi na sklapanje sporazuma između Europske unije i Sejšela o pristupu ribarskim brodovima eh, vodama eh, Majotama koji su pod jurisdikcijom Europske unije. Ja sam zadužen za ovaj dosje, to je eh, odlučeno na zadnjem sastanku koordinatora 4.9.2014. godine. Danas ćemo čuti prijedlog komisije vezan uz tu e, temu i sada ćemo dakle čuti predstavnika komisije koji će nam predstaviti ovo izvješće. Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovani zastupnici, ovo je prva prilika da se sastavim sa novim sazivom odbora za ribarstvo. Zadovoljstvo je biti ovdje s vama uz cijelog niza poznatih lica vidim i neka nova i bit će zadovoljstvo raditi s vama u nadolazećim godinama. Za one koji su novi, e, ja sam ravnatelj iz međunarodnih pitanja opće uprave za ribarstvo i dakle mi ćemo se redovno sastaviti kako bismo raspravljali pitanja e, primjerice regionalnim organizacijama za upravljanje u varstvu i sporazum, partnerskim sporazumima. E, načelnik odjela Roberta Cezare također je ovdje sa mnom i on se bavi konkretno ovim aspektom. Dakle, radili smo, surađivali vrlo dobro zajedno u prošlosti, a nadam se da će tako biti i u budućnosti. Međunarodna dimenzija naše politike svakako je od e, vrhunske važnosti za Europsku uniju s obzirom na našu ovisnost o ribljim proizvodima iz inozemstva i od našoj odgovornosti za upravljanje oceanima. Dakle, u prošlosti smo e, podržavali ovo, primjerice kroz odlično izvješće koje smo imali o vanjskim dimenzijama naše ribarske politike i to nam je omogućilo da vrlo korisno radimo. Danas imamo pred sobom dva sporazuma. Prvi se tiče Majotea i Sejšela i o ribarskim plovilima koje plove pod zastavom Sešela, a love u vodama Majotea. I ovo je jedan netipičan sporazum. Mogli bismo reći da je to jedan potpuno suprotni sporazum jer se radi o našem partneru s kojim imamo sporazum, dakle Sešelima, čiji dio flote već cijeli niz godina lovi u vodama Majota i e, to se trebalo nastaviti i nakon promjene statusa Majota. Dakle, oni su postali e, najudaljenijom regijom, a ne prekomorskim teritorijom i time su postali sastavnim dijelom europskih voda. Dakle, ovo je E, u kontekstu e, partnerskih sporazuma, ali ne radi se o jednom takvom sporazumu, već o pristupnom sporazumu za flotu treće zemlje jedne e, vodama Europske unije. Što smo mi učinili je da smo pokušali sve pozitivne elemente sporazuma unijeti u ovaj sporazum, no naravno prilagoditi ih stvarnoj situaciji. Uobičajeno imamo jedan pristupni dio, e, jedan dio koji se bavi sekarskom suradnjom u sporazuma, a ovakvoj situaciji bi bilo pomalo čudno tražiti od da Europskoj uniji e, omoguće sektornu suradnju. Dakle, taj aspekt jednostavno ne postoji u ovom slučaju i u normalnom bismo sporazumu imali također jedan dio koji se bavi time da europski proračun plaća za pristup, a u ovom slučaju se šeli neće kao vlada plaćati pristup našim vodama, već će samo flota koja ondje lovi plaćati pristup. E, također postoji cijeli niz drugih klauzula koje postaju u drugim sporazumima, dakle klauzula o ljudskim pravima, e, o mjerama za nadzor i za očuvanje koje su primjenjiva na plovila pod zastavom Sešela. Dakle, radi se jednom vrlo praktičkom sporazumom kojim se dopušta jednom dijelu flote e, koji lovi u ovim brodama, vodama već do sada, da nastavi sa svojim e, aktivnostima i da bi mogli da bi omogućili si e, dovoljnu opskrbu proizvodima kojima opskrbljavaju e, svoje teritorije. Dakle, moći će nastaviti sa svojim aktivnostima e, na, na terenu i sa daljnjim razvojem samih Sešela. Dakle, od vas molimo da date svoj pristanak ovom sporazumu. Hvala. Merci. Hvala kao izvjestitelj reći ću nekoliko riječi prije nego što predam kolegama riječ. Prije svega ne zaboravite da je 1.1.2014. godine Majote je postao najudaljenija e, regija Europske unije, dobio je taj status i pod jurisdikcijom je e, Europske unije. E, Republika Sejšeli i otok Majot e, imaju duge odnose. Ovaj sporazum e, zapravo e, pripada okviru partnerskih sporazuma Europske unije i drugih zemalja. Ovo je pokriveno, odnosno uređeno europskom pravom i omogućuje sejsiškim brodovima da love ribu u vodama Majoteva, Majota. I i zapravo oni moraju plaćati e, pristojbe koje će i to Francuskoj i morat će plaćati za dozvole za ribolov majotu. E, majot će odmah dobivati e, te pristojbe. To neće imati nikakve implikacije za proračun Majota, niti za proračun Europske unije. i dva sesiška broda već imaju dozvolu za takvu aktivnost u moru Majotea i to je nešto e, što traje već šest godina i to je u skladu e, sa europskim pravom. Dakle, zona e, Majotea je važna za ribolov tune i ovaj sporazum je bitan i za očuvanje te vrste. Također je ovaj sporazum bitan za odnose između Europske unije, Republike Sejšeli. Oni su nam najveći partner e, u ribarstvu. Europski parlament je jednoglasno e, potvrdio ovu odluku o sklapanju sporazumu. Sada predajem riječ Izabeli Lovin. Uh, thank you, Alain, for Zahvaljujem na vaše prezentaciji, Lan. Zahvaljujem i komisiji na njihovoj prezentaciji. Ovo je dakle doista prilično neobičajen sporazum o ribarstvu. Kao što ste vi rekli, fan zapravo je obratan. Jer Europska unija pušta drugu zemlju da pristupa njenim vodama kako bi lovila ribu. Ili hoćemo li to dopustiti? To je zapravo pitanje. Dakle, E, ne znam da li se radi o nekom internom problemu, ali mi nismo do sada zaprimali dokument e, o samom sporazumu u svojim dosjejima, tako da nisam vidjela koliko brodova e, i što točno vlasnici brodova plaćaju prema ovom sporazumu, o kojim se vrstama radi i ništa od tih detalja zapravo nije predstavljeno ovom odboru, što je šteta. Dakle, možda bi komisija mogla razjasniti broj brodova, vrste, da li je provedena studija utjecaja u ovom sporazumu. Uvijek e, želimo imati studije utjecaja kada se radi o sporazumima o ribarstvu. Takav nisam do sada vidjela, da li postoji. I moje prvotno pitanje se ticalo činjenice da koliko ja znam plovila kojima dozvoljavamo ribolov u vodama Majotea su zapravo u vlasništvu europskih poduzeća. Dakle, da li je to istina, da li bi komisija i to mogla razjasniti, e, o koliko se brodova dakle radi i ko, tko su vlasnici brodova. I posljednje pitanje se tiče statusa Majotea, dakle sada je sastavni dio Europske unije i potrebno je provesti e, zajedničku ribarstvenu politiku u Majot, na Majoteju. I da li bi značilo da je primjenjiva i zabrana o odbačenom ulovu u vodama Majoteja? Pretpostavljam da bi, a ukoliko imamo neke europske operatere u e, Sešelima koji rade u vodama Majoteja, pretpostavljam da bi i oni trebali poštivati zabranu odbacivanja ribe. Hvala. Hvala Izabela. Werner Kuhn. Ja, danke dem Zahvaljujem se Alan Kadeku, našem izvjestitelju i komisiji. No, zaprimili smo premalo informacija o ovom sporazumu i Izabela Leven mislim da je e, lijepo jasno predstavila situaciju. E, kao odbor za ribarstvo Europskog parlamenta e, i sami bismo željeli vidjeti o kojem količini ribe se radi, o tome koliko će dugo ugovor trajati, o tome koja je financijska osnova ugovora, kako će isplate izgledati i kako će se novac upotrijebiti u regiji Majote. Dakle, za razvoj te regije. E, naravno imamo jedan veliki ribolovni sporazum sa Sešelima kojim se dopušta da europska plovila love u vodama Sešela. No sada dakle radimo e, suprotno, odnosno pripuštamo njih u vode majote, a nas zanimaju nas omjeri kako to izgleda. Predem riječ da Debi Pereo. E, Hvala gospodine Kaded. E, iznenađuje me da ovaj dokument nije prenesen. Dakle, to nije bilo namjerno. Ono što se Radi se o sporazumu koji se odnosi na tunu. Broj brodova 8 e, brodova e, s plivaricama i potegačama i dva e, potporna broda. To je nešto što se uklapa u naše odnose se sa Sešelima. Ono što nije dobro je da Sešeli ne plaćaju Europskoj uniji kao vlada. To je malo čudno, tražiti od Sešela da, da se traži da vlada Sešela plaća Europskoj uniji. Vlasnici brodova su europljani, love pod sečelskom zastavom već dugo vremena, ne znam koliko dugo. Nastavit ću na engleskom. A dakle, alati o kojima se radi su okružujuće mreže plivarice. E, trajanje ugovora je na šest godina. Toliko bi trajao. E, upotreba novca Novac koji će flota ribolovna plaćati Majotu upotrebit će se na Majotu za razvoj lokalnih aktivnosti, za razvoj e, mogućnosti kontrole, e, malog ribarstva, dakle na Majotu. Nemamo definicije što se tiče količine ulova, s obzirom da se ne radi o stvarnom sporazum o partnerstvu. Ne moramo dakle te referentne brojke navoditi na temelju kojih se plaćaju iznosi. E, imamo podatke o povijesnim aktivnostima, dakle količini uvoda, što vam, ulova, što vam možemo dati, to nije problem, ali kao što sam rekao, novac bi se upotrijebio za razvoj aktivnosti na Majoteu. E, nadalje, sve uredbe koje spadaju u IOTC-u, koje se poštuju unutar IOTC-a, dakle očuvanje e, znanstvena procjena ulova, to je sve prema kriterijima IOTC-a i nemamo dakle nikakvih problema što se tiče održivosti niti pretjeranog ulova, e, biomasa na dobroj razini, dakle što se toga svega tiče nikakvih problema nema. Eto, nadam se da sam odgovorio na većinu pitanja. Tu Dakle, samo pojašnjenje što se tiče zabrane odbacivanja ulova. Govorimo o europskim vodama. Hoće li se dakle to provoditi na, u vodama Majota? Mi ćemo, da, zabrana odbacivanja ulova bit će primjenjiva u međunarodnim vodima, osim ako u IOTC-u ne postoje drugačije odredbe koje to konkretno reguliraju. Ali odgovor je da. Hvala. Situacija je malo specifična jer se, radila, jer se radi o teritoriju koji je postao francuski departman i samim time e, je ušao u Europsku uniju. I to, je, to dovodi do te zbunjujuće situacije. Međutim, onom, onog trena kad određeni teritorij postaje francuski, on postaje i europski, pa se ista pravila moraju primjenjivati na njega kao i na ostatak Europe. S, s velikim zapravo interesom ću čekati vaše e, amandmane, samo vas e, podsjećam na rokove. Predstavljanje i rasprava o nacrtu izvješća će biti 5. ili 6. 11. Rok za amandmane je 10. 11. Glasanje u odboru 3. ili 4. 12. A glasanje na plenarnoj e, u sjeću 2014. godine. Dakle, računam na vašu pomoć, dragi kolege, da e, unaprijedite ovo izvješće. Hvala e, prevoditeljima i nastavljamo s radom u 15 sati danas. Hvala svima.